Sljedeće zasjedanje će biti sutra u sredu 26. studenoga od 9 sati do 14. i također će se nastaviti poslje podne. Zapisnik je dostupan na web stranici parlamenta i ovime ove